bizottság nyilatkozatai körében az európai stabilitási Sada sljedeća točka dnevnog reda je Europski mehanizam za stabilnost i različiti različito zapravo e, podnošenje zahtjeva u okviru tog mehanizma. Ministar Liškević. Gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici, gospodine povjereniče. Europski mehanizam za stabilnost je međunarodna financijska institucija koja je uspostavljena na temelju međuvladinog sporazuma, odnosno ugovora. Potpisnici su se složili u vezi osnivanja ovog mehanizma i odlučili da će ovo biti odvojena institucija koja neće biti u okviru uobičajenih institucija. Prema tome, nije se raspravljalo o pitanju uspostave službeničkog suda za Evropski mehanizam za stabilnost. Litva nije članica ESM-a, budući da se on odnosi na eurozonu, te ja nisam ovlašten raspravljati o tome, jer moja zemlja neće biti članica ESM-a. Dakle, netko iz eurozone bi vam mogao dati bolje odgovori na to. Međutim, kakvo je moje shvaćanje? E, članak 23 predviđa uspostavu upravnog odbora i isto tako upravnog suda koji će se baviti pitanjima službe osoblja u ESM-u. Osim ove odredbe, članak 18 ugovora o ESM-u citira sljedeće. Pravila koja se odnose na službu uključivaće i mogućnost podnošenja žalbe od strane pojedinih članova osoblja. Ovo je nešto što je nasljeđeno iz financijskog mehanizma za stabilnost koji je prethodio ESM-u. Ja, svačate, nisam u poziciji da komentiram na prikladnost uspostave ovog suda, upravnog suda. Međutim, svačam da je potrebno dati neki okvir, neki postupak zahvaljujući kojem će se ovakva vrsta žalbi moći na odgovarajuću instancu plasirati. Ovo je urađeno u odnosu na neke slične institucije kao što su Svjetska banka, Međunarodni monetarni fond i druge. Ja sam shvatio da su svi napori učinjeni kako bi se smanjili troškovi eh, s tim u vezi. I da dodatna sredstva se neće trebati odvojiti za rad članova ovog suda. Ovi članovi, članovi ovog suda, ne smiju biti članovi nijedne druge institucije, već samo e SM-a. Dakle, ovo ne bi trebalo imati nikakvog utjecaja na proračun Europske unije. Proračun ESM-a je nešto što je isključiva odgovornost upravnog odbora ESM-a, odnosno upravljanje tim proračunom. Uvjeravam vas da su članovi ovog odbora ozbiljno i oprezno razmotrili sve koristi i prednosti ovakvog jednog suda. Osoblje ESM-a ne pripada dužnosnicima Europske unije i sve odredbe koje se na to odnose, odnosno da su te odredbe bile uključene u instance Europske unije, e onda bi one imale utjecaja na proračun Europske unije. Ovako nemaju. Ja vas nažalost moram uputiti za sva dodatna pojašnjenja, odnosno zahtjeve za pojašnjenje upravo na ESM. To je sve što vam za sada mogu reći. hvala. Naravno, svi smo mi ovdje znati ženi što će komisija reći, pa e, dajem opet riječ do e, predsjedniku Ščepkoviću. Hvala ponovo predsjedniče, uvaženi zastupnici, gospodine ministre. E, ja bih htio zahvaliti kao prvo zastupnicima na ovom pitanju koje pokazuje da nas pitanje uspostave Europskog mehanizma za stabilnost sve i tekako zanima. Svi se slažemo da je ova institucija kritični, ključni instrument za reagiranje na krizu, a i dokaz da je Evropska unija sposobna odigrati svoju ulogu u jamčenju financijske stabilnosti ukoliko dođe do problema kao što su problemi sa državničkim dugom. Mi podumiremo sve mjere koje se poduzimaju kako bi se poboljšao rad ove velike međunarodne financijske institucije. Ovome danas raspravljamo i u svjetlu toga mora biti e, važno naglasiti da je posrijedi neovisan financijski mehanizam, odnosno institucija koja je izvan Europske unije i da sve mjere koje se poduzimaju s tim u vezi proizlaze iz takvog svačanja te institucije. ESM će imati otprilike stotinu zaposlenika kojima će posao biti reagirati na financijske krize na hitan način. No, oni su dužnosnici i moraju imati prilike upućivati svoje žalbe ukoliko do njih dođe na odgovarajuće instance i to na način koji je adekvatan za jednu međunarodnu instituciju koja ima globalnu ulogu. Kao što su to kao što sam već rekao, Svjetska banka, Međunarodni monetarni fond i Europska banka za razvoj, obnovu i razvoj. Ovo su dokumenti koji su već odobreni od strane upravnog odbora ESM-a u kojima su predstavnici svih relevantnih država. Ovo odražava njegovu strukturu, a dogovori u vezi toga su doneseni na temelju ugovora kojim je osnovana ova institucija. Dozvolite nekoliko opaski. U ovom sudu treba biti pet neovisnih članova, čiji će zadatak biti donositi odluke u slučaju žalbi od strane osoblja. Članovi ovog suda ne smiju imati nikakav drugi položaj, nikakvu drugu zadaću unutar ESM-a kako bi se izbjegao sukob interesa i jamčila njihova neovisnost i nepristranost. Rad će koordiniran, biti koordiniran od strane upravnog odbora. Oni će biti plaćeni u skladu s njihovim odgovornostima. Oni neće biti ni na kakvom permanentnom e, položaju. Svi aranžmani koji se tiču honorara su povjerljive prirode, ali plaće ovih sudaca zapravo bit će slične plaćama sudaca sličnih međunarodnih institucija. Stoga, niti se očekuje, niti je namjena da se odvoje neka dodatna sredstva za ovo. Ispravno trošenje sredstava se jamči i ja vam tvrdim da nema nikakvog utjecaja na proračun Europske unije, već da potpuno ulazi u okvir proračuna ESM-a. E sad to nas dovodi do pitanja zašto i kako je zapravo moguć ovaj upravni sud. Članak 33 osnivačkog ugovora predviđa da će upravni odbor i svi dionici sastaviti e, uvjete službe i za direktore i za svoje osoblje. Oni su usvojili svoj poslovnik i pravila službe koja predviđaju uspostavu ovog upravnog suda. I ovi dokumenti se moraju svi zajedno čitati u cijelosti. I na kraju želim podsjetiti da ESM nema opciju, odnosno da službenički sud ESM-a nema opciju poslužiti se Europskim sudom, odnosno službeničkim sudom suda Europske unije. Zato jer nije riječ o istoj nadležnosti. Kako bi ESM, odnosno njihovo osoblje, imali mogućnost E, pravnog lijeka na ovoj instanci, trebao bi se postići poseban sporazum između ESM-a i Suda Europske unije, za bi trebalo puno vremena. To naime ne može biti provedeno jednostrano. I jednostavno takva mogućnost nije dostupna sada, odnosno službenici ESM-a nemaju pristupa tom sudu. U međuvremenu oni trebaju jednu instancu, pravnu instancu koja će se na žalbe osoblja moći očitovati. Stoga je važno da se sada uspostavi upravni sud u okviru ESM-a kako bi se ESM kao institucija e, mogla ponašati u skladu sa prihvaćenim normama javne službe. Ja svačam razloge za ovo pitanje i ja se nadam da će odgovor ESM-a biti prihvatljiv i prikladan i nadam se da ćete u potpunosti shvatiti sve administrativne aspekte ovog pitanja. Hvala gospodine predsjedniče. Srčno hvala. Sad ću eh, vas informirati da na kraju rasprave eh, nećemo imati javljanja za riječ, spontana javljanja za riječ i neće biti mogući plavi kartoni. A sada gospodin Brok u ime Europske pučke stranke. Gospodine predsjedniče, predsjedniče vijeća, gospodine povjereniče, ja sam malo šokiran na koji način se rješavaju pitanja koja su toliko bitna za zajedničku politiku. Šokiran sam i to se odnosi na komisiju ovdje. Još mogu shvatiti reakciju vijeća. Ja ovdje e, sad nakon e, svega što je gospodin Šefković rekao sam siguran da e, sama presuda neće e, e, e, reći da je to preferirano rješenje, ali je moguće rješenje i tu se postavljaju ova pitanja koja mi imamo za uveti jedan sud za samo sto ljudi, pa to je samo po sebi smiješno. Mora se reći da taj SM koji je oslobodio put Europskom parlamentu, ja znam jer sam bio izvjestitelj o tome, da to bude dio jednog mehanizma Europske unije, e, SM jest e, samostalan, no to razdvojiti bi bilo u svakom slučaju bolje ako govorimo o organu zajednice u ovom slučaju u odnosu sa Europskim sudom i o e, jedinstvenosti tih, e, te sudske prakse. Ovo, su, ovo je sve regulativa koja ide u krivom smjeru gdje se ja zaista čudim da organ zajednice, to je komisija, e, praktički ide tim putem, iako je to protivno njezinom vlastnom interesu i trošak toga će ako je to tako jeftino <laughs> za, za proračun SM-a, onda je jeftino i za europski proračun. Ali baviti se sporovima stotinu službenika, to zaista ne vidim smisla u tome. Meni se čini to prilično površno ako ću biti e, ljubozan u, u biranju riječi. <clears throat> raditi nekakve usporedbe između svjetske banke i predsjednika vijeća, to me isto šokira. Možda, možda da se još i preselimo u Washington, onda da budemo i praktično blizu svjetske banke. To bi bilo e, možda iskrenije. Ja ovdje vidim pomanjkanje političke volje i shvaćanja država članica i samostalnost jednog tijela, ako to tako pustimo, to će se nastaviti. Imaćemo još dodatnu fragmentaciju politike Europske unije i zemalja članica Europske unije koje su e, se opredijelile za europsku e, politiku i e, zapravo stvorili su jedno tijelo koje se sve više zatvara, izolira, koje više ne možete ni, na koji način kontrolirati. Ja sam zaista šokiran i želim izraziti svoju tugu nad ovom situacijom prema komisiji. Gospodin Galtieri. Zahvaljujem predsjedniče. E, počet ću tako što ću reći, evo, nažalost, nisam niti ja zadovoljan sa odgovorom komisije i vijeća na naša pitanja zaista je istina da je među međuvladina organizacija. Svi to dobro znamo, no ako trebate, želite to dovesti do logičnog zaključka i reći Europska unija nema veze sa sm om jer je međuvladina, onda ne znam zašto su uopće vijeće i komisija ovamo došli i uopće objašnjavali članke ili bilo što drugo, jer očito to nema nikakve veze s EU, nema veze s proračunom EU, Zašto uopće, uopće sjedimo danas ovdje i razgovaramo o tome ako će trajati još 18 mjeseci da napravimo sporazum, zašto to već nije učinjeno? Dakle, ako je to sve tako beznačajno, zašto uopće bilo što radimo vezano uz to? Ali naravno da to ima veze s EU, unijom, svi to dobro znamo, E, to je izuzetno bitno za odluke u eurozoni, postoji članak u ugovorima u kojima se to utvrđuje, znači to je apsolutno povezano s Europskom unijom i reći bilo što drugo bi bilo smiješno. Tako da ne možemo reći nemamo ništa mi s tim i SM ima život sam za sebe. Zašto bismo uopće imali neki neovisni upravni sud ako Europska unija E, se može baviti sud Europske unije sa 50 tisuća zaposlenika, a ovaj e, sud ESM-a e praktički bavio bi se samo sa 100 službenika. pet ili sedam sudaca za 100 službenika. Kako to uopće moguće? Kako uopće možemo razmišljati da je to realni pristup? kakvo je to tijelo? To je tijelo koje je potpuno izašlo iz bilo kakve kontrole, demokratske ili bilo kakve druge bilo je tu nekih incidenata koji su nas zabrinjavali, ali meni se čini da je ovo izuzetno zabrinjavajuća ilustracija okolnosti koje će eh, se, do kojih će doći i kada promijenimo članak 1.2.6. Eh, dakle, bilo je jasna e, izjava na kraju Europskog vijeća da, e, da ne želimo da to bude takvo tijelo, već da se postupno integrira u pravni okvir Europske unije, da ne želimo da on krene nekim pravcem suprotnim sam za sebe i da se sve više udaljuje od Europske unije. Gospodin Šefković je rekao da bi načelno bilo moguće koristiti e, i e, upravni e, sud Europskog suda, a ako je to moguće, zašto bi uopće države članice željele imati neki još neovisan sud? To je smiješno. Ja bih rekao da predsjednik vijeća kaže pet, pet sudaca za sto ljudi je neka ušteda. Kako je to moguće? Mi u e, sudu prve, prvog stupnja imamo sedam sudaca za 50 tisuća službenika. Kako možete uopće govoriti da bi pet sudaca za sto ljudi bilo bilo što drugo nego jedan i trošak koji je potpuno nepotreban jer e, te zemlje jednako pripadaju Europskoj uniji i stoga Europski parlament ja mislim da bi ne bi ispunio svoje odgovornosti demokratskog nadzora ako, ako to na taj način provede i zato je bitno da SM bude više pod, pod tim krovom Europske unije i e, ne, ne, ne smije se svakako kretati u diametralno suprotnom smjeru od onog koje treba e, slijediti vlade. Gospodin Gigold. Da, gospodine predsjedavajući, pa prvo ću izraziti svoje čuđenje oko ovog postupka. Sto službenika, pet osoba u sudu kako bi rješavali radne sporove. E, onda usto imamo Europski sud i poseban, naravno, institut Europskog suda za pravne sporove. Kao odgovor na vaše pitanje zašto je to potrebno, zašto u tom obliku, e, u okviru ESM-a, mi smo od vijeća dobili obavijest obratite se ESM-u. Pa to je zaista u, u onome što nam je vijeće e, zapravo e, dalo i onome što je u europskim ugovorima znači 24. i 25. ožujka 2001. ste nam rekli ili obećali da Europski parlament e, će redovito biti informiran od strane vijeća i komisije o radu ESM-a. Znači, vi ste preuzeli već tada odgovornost za to e, da odgovarate prema nama za njihov rad, a sad nas upućivati na ESM, pa time e, vi ne preuzimate te odgovornosti koje ste u tom trenutku preuzeli e, a, to je da će e SM odgovarati vama kao međuvladna institucija. Naime, tada 2013. E, imali smo u gostima nam je bio gospodin Rekling koji nije uopće želio precizno odgovoriti na neka naša pitanja i to što se tiče obavijesti prema našem domu e, i to zapravo znači da ja od vas sada očekujem jasno da nam kažete kao vijeće kako vi stojite prema tome da se ovdje stvara jedna institucija a komisiju, od komisije bih želio da nam u pisanom obliku podnesu koji su to procesi i koje odluke treba donijeti kako bi taj sud u konačnici E, kako bi se funkcije tog suda mogle uvrstiti u Europski e, sud i time bismo uštedjeli novac e, poreznih obveznika Europske unije i Europa ne bi postala zona za vježbanje intergovernmentalizma. Hvala. E, nismo, nemamo više govornika u ime klubova zastupnika, zato dajem riječ gospodinu dopredsjedniku Šefkoću. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Ovdje imamo pitanje institucija koje, koje su zapravo uspostavljene velikom brzinom institucija koja je istovremeno najveća financijska institucija koja apsolutno mora osigurati da svaki korak koji se poduzima se poduzima u skladu sa zakonom s najboljim praksama koje kojima se rukovodi rad sličnih eh, međunarodnih financijskih institucija Mislim da iz tog motrišta i razumijem zašto je ESM nastavio sa stvaranjem tog upravnog suda jer e, službeničkog suda naprosto zato što je postojala e, jedan jaz u najboljoj praksi i to se pokazalo kao tijelo koje bi rješavalo određene sporove ili žalbe e, službenika u okviru ESM-a. No istovremeno slažem se s vama da e, usporedba rada tog upravnog suda, ako se usporedi s brojem službenika, ako se usporedi naravno ono što pokriva Europski sud, e, naravno ne 100, već 50 tisuća e, službenika Europske unije, to mislim da stavlja stvari u perspektivu i e, zaista bi trebalo da e, Europski sud pokrije i još i tih 100 službenika. To bi vjerojatno bilo najbolje rješenje, no može to malo potrajati, tako da mislim da je odluka sm da maksimalno smanji troškove, da se to učini na troškovno najučinkovitiji način. Treba to cijeniti. Ja mislim da to neće imati nikakav negativni učinak na e, administrativni proračun. Treba i to naglasiti. No opet mislim kao trajno rješenje trebamo predložiti ESM-u da počnu sa pripremnim e, radnjama o tome kako bi se ti predmeti mogli uvrstiti u nadležnost Europskog suda. E, za to postoji jedna mogućnost, a to je mogućnost potpisivanja ugovora između ESM-a i Europske unije i naravno možemo vam osigurati i detalje toga koji bi bili uopće pravni zahtjevi za takav jedan sporazum, no već mogu pretpostaviti iz analiza koje smo do sad odradili da bi to mogao biti proces koji bi mogao trajati i do 18 mjeseci. E, dakle, u ovisi naravno o odluci e, članova upravljačkog odbora SM-a gdje komisija ima samo status promatrača e, da li će oni željeti nastaviti raditi na taj način ili ne, no nadam se da će oni tu mogućnost razmotriti kao razumno. Hvala vam. Hvala. Ja ću sada, e, ja ne smijem sada ponovno dati riječ e, gospodinu Broku, ali bih želio dati riječ vijeću. Gospodine predsjedniče, poštovani zastupnici, zahvaljujem na svim vašim komentarima. U jedno vas mogu e, uvjeriti, a to je da će svi vaši komentari i vaše napomene biti preneseni mojim ministarskim kolegama. Evo, čini se da odluka e, da se osnuje SM, e, da se osnuje ESMA nudi određenu zaštitu e, zaposlenicima. Takva zaštita je bitna jer na nacionalnom razini radne sporove rješavaju nacionalni sudovi za financijske ili druge institucije potrebni su alternativni aranžmani. i SM je u tom smislu odlučio osnovati ESPET i to je e, odluka koju su donijela e, rukovodeća tijela. No, ESM nije isključio mogućnost da se uputi zahtjev Europskom sudu da e, njihov službenički sud bude nadležni sud. Znači, to je ja sam uvjeren zapravo da je ESM i rukovodeća tijela su uzela u obzir sve čimbenike prije nego što su osnovala e, smat. No, e, isto sam tako siguran da će e, poštovani zastupnici ove kuće uvidjeti i obrazloženje toga. Budući da mi se čini da je ovo moj zadnje pojavljivanje u ime vijeća pred ovim domom, Dopustite mi da iskoristim ovu priliku da vam svima zahvalim na strpljenju. Zahvaljujem na pozornosti. tijekom ove rasprave, a i za vaše suradnje tijekom litavskog predsjedanja Vijećem Europske unije. Hvala. Zahvaljujemo vam i predsjedništvu i e, ako je bilo ovdje i kritičnih, kritičkih napomena, e, mi u Europskom parlamentu smatramo da je litovsko predsjedanje bilo e, vrlo aktivno u našim raspravama i zato vam zahvaljujemo. Ovime zatvaram ovu raspravu i nadam se da E, u, ovom mandatu više nećemo imati pitanja oko mehanizma e, za stabilnost. Europska unija je dovoljno složena, a uspjelo nam je